Nekoliko odbora odlučilo je stupiti u međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 69c stavak 1 poslovnika. Izvješća koja čine mandate za te pregovore dostupna su na web stranici plenarne sjednice, a naslovi tih izvješća će biti objavljeni u zapisniku sa sjednice. U skladu sa člankom 69c stavak 2 određeni broj zastupnika jednog ili više klubova zastupnika čiji broj doseže barem srednji prag mogu u pisanom obliku do sutra 13.6. u ponoć zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore. Ukoliko nitko u tom roku ne zatraži glasovanje e, o odluci o stupanju u pregovore, odbori će moći započeti s pregovorima. E, želim izvijestiti zastupnike da će u srijedu zajedno s predsjednikom vijeća potpisati šest pravnih